Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo. E, molim vas, zauzmite sva mjesta. And we'll be able to begin our today's meeting. Možemo započeti s našim dvodnevnim sastankom. I open the regi meeting for today. Otvaram današnji sastanak odbora za regionalni razvoj. Započinjemo s usvajanjem dnevnog reda. Imam priopćenja vezana uz e, dnevni red današnjeg sastanka. U četvrtak u Strasburu konferencija predsjednika odlučila je odgoditi odluku o tome koji će odbor biti odgovoran za prijedlog komisije za uspostavu e, programa potpore strukturnim reformama. Posljedično razmjena mišljenja s e, potpredsjednikom Dombrovskisom o ovom prijedlogu, što je točka 5 u nacrtu dnevnog reda. Dakle, ta razmjena mišljenja je također onda odgođena. Članovi su u petak ujutro, prošli tjedan, obavješteni o toj promjeni. Ovo je, dakle, izmjena e, dnevnog reda današnjeg sastavka. Isto tako, kada smo dobili odluku konferencije predsjednika koja se odnosila na ovo pitanje, odnosno kada dobijemo njihovu odluku, onda ćemo vam e, predložiti e, održavanje u lipnju ili u svibnju izvanrednog sastanka na ovu temu. Evo, toliko o izmjeni dnevnog reda. Imali drugih prijedloga? Gospodin Van Nistelroj. Hvala vam na toj informaciji. Predlažem da počnemo odmah s koordin sastankom koordinatora ranije sukladno ovoj izmjeni. Naravno, nećemo tratiti vrijeme, tako da ćemo odmah započeti sa sastankom koordinatora čim e, iscrpimo današnji dnevni red. Ako nema drugih pitanja vezanih uz dnevni red, mogu držati da, da je on usvojen. Imam dvije najave, odnosno dva priopćenja. Prvo, radi se o odluci konferencije predsjednika koji radi se dakle o ovom pitanju vezanom uz program potpore strukturnim reformama. A drugo, Htjela bih vas obavijestiti o e, sljedećem sastanku konferencije predsjednika koji će se održati 4. svibnja i tek nakon tog sastanka ćemo znati je li naš odbor za regionalni razvoj potvrđen kao vodeći nadležni odbor. U tom slučaju e, tražit ću od tajništva da organizira izvanredni sastanak e, sa svrhom razmjene mišljenja o toj temi s podpredsjednikom komisije e, Dumbrovskisom. Dakle, kasnije ćemo dobiti informacije o mogućim datumima. Očekujem e, potporu svih koordinatora unutar našeg odbora za organizaciju ovog izvanrednog sastanka. Drugo, posjet naše delegacije Martinik, na Martinik. E, dakle, gospodin Zeler je vodio delegaciju u posjetu da, nakon uskršnjeg tjedna, tako da molim gospodina Zelera da nas kratko informira o radu izaslanstva Martinika. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Martinik, kao i druge regije izvan evropskog kontinenta spadaju u takozvane najudaljenije regije Evropske unije koje imaju jednu, jednu osobitu, osobiti status unutar e, Evropske unije. Martinik e, pripada Francuskoj, ali nalazi se u Karibskom otočju. E, ja sam kolegi Mauskuru zahvalan što je imao, što je došao na ideju da posjetimo Martinik. Naš odbor je odgovoran za ta najudaljenija područja i za način kako im možemo dati podršku i potporu. Naravno da među tim e, područjima postoje velike razlike. A kako je e, kakva je situacija u kojem od tih područja najbolje se može saznati na taj način da se e, ode u posjet. Otoci u Karibima su na primjer prije prije tri godine smo mi posjetili Francusku Guajanu i rečeno nam je da Francuska Gajana kao dio Europe je izložena e, valu imigranata koji ulaze i legalno i ilegalno osobito e, što se tiče Martinika, veliki broj mladih ljudi napušta otok u potrazi za boljim životom i boljim e, boljom budućnošću. Dakle, imali smo vrlo kompaktan e, program, e, ali imali smo i mogućnosti upoznati se sa mogućnostima koje postoje na Martiniku. Prvoga dana posjetili smo E, gradilišta jedne nove bolnice e, kako e, je Martinik u zoni koja, gdje postoji opasnost od potresa, ta se bolnica mora sagraditi tako da bude otporna na potrese, što naravno znači veće troškove i posebnu konstrukciju. E, po svojim dimenzijama ta bi bolnica mogla biti zapravo e, glavna bolnica za cijelu regiju, međutim jedna od poteškoća u tim najudaljenijim regijama je da e, i na Martiniku kao i u cijeloj Evropskoj uniji vrijede europski standardi, odnosno konkretno francuski standardi jer Martinik e, pripada Francuskoj, što e, ima loš utjecaj s jedne strane na konkurentnost gospodarstva, jer se moraju isplaćivati, na primjer, minimalne plaće koje su po zakonu minimalne plaće u Francuskoj, a u, u okruženju oko Martinika su naravno e, plaće puno niže jer se nisu, jer nisu vezane za standarde Europske unije. Dakle, pitanje je hoće li pacijenti iz cijele regije dolaziti u tu bolnicu obzirom na cijene usluga koje će e, morati e, važiti u toj bolnici. Dakle, E, radovi na dovršenju bolnice su pred svojim završetkom i to će biti jedna od najmodernijih bolnica. Imali smo razgovore sa poljoprivrednim proizvođačima. Poljoprivreda je jedan bitni sektor e, gospodarstva na Martiniku. Razgovarali smo sa e, malim vlasnicima malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava 3 do 5 hektara, inače su gospodarstva tamo do maksimalno 100 hektara, uzgajaju se banane, e, to je kultura koja traži veliku količinu rada, što znači mogućnost zapošljavanja za veliki broj radnika u tom sektoru. S druge pak strane i tu vrijede evropski, odnosno francuski standardi što se tiče e, plaćanja, tako da su banane što, što konkurencija e, u ostatku Kariba naravno nema, tako da E, je to nešto o čemu mi trebamo povesti računa kad je riječ o našim najudaljenim e, područjima. Dakle, kad je riječ o recimo subvencijama i sl. Još jedan, e, jedna važna kultura koja se uzgaja je šećerna trska To je također jako dobar proizvod koji se može uzgajati na Martiniku. Također oni proizvodi vrlo dobar rum koji je i zaštićene marke. Imali smo sastanke sa gradonačelnicima različitih gradova na Martiniku ali prije toga naravno sa nedavno izabranim predsjednikom i sa nadležnima za strukturne fondove e, za Martinik do 2020. stoje na raspolaganje otprilike 1 milijarda eura iz strukturnih fondova. Ono što nas je začudilo je da osobito e, lokalni e, političari, odnosno gradonačelnici e, su gotovo da nisu imali nikakve informacije o praktične informacije o funkcioniranju strukturnih programa, po mom mišljenju, dakle, trebalo bi poboljšati komunikacije sa lokalnim tijelima vlasti kako bi oni mogli realizirati svoje projekte i iskoristiti e, mogućnosti koje im pružaju e, strukturni fondovi. E, po našem mišljenju lokalna tijela vlasti, lokalno stanovništvo treba biti naravno uključeno u E, razvijanje tih projekata, projekata i realizaciju tih projekata. E, ono što je još e, moguće razviti je prerada poljoprivrednih proizvoda koji se tamo proizvode. Nadalje, važan sektor e, gospodarstva na Martiniku je naravno i turizam i tu se mogu otvoriti nova radna mjesta, odnosno moraju se sačuvati postojeća. E, do sada je promet na otoku se uglavnom e, svodio na automobilski promet na privatne automobile, sada se počinje e, razvijati i javni e, promet što će dovesti do odterećenja prometa, osobito u glavnom gradu. Nisu nam prešutjeli da su lokalni taksisti pružili otpor tom e, uvođenju javnog prometa jer e, su oni do tada e, do, do sada imali praktički monopol i e, opseg posla će im se smanjiti uvođenjem javnog prometa U svakom slučaju, dakle, sada postoji autobusna mreža Eto, toliko ukratko što se tiče Martinika. Ono što još valja primijetiti je e, izuzetna situacija na Martiniku. Ja sam zahvalan gospođu eh, gospodinu eh, Rogajski eh, i, gospođi Ragolskaja koji su već napisali izvještaj o našem posjetu u Martiniku. To vam je dostupno i možete se informirati o svemu, o našem opsežnom programu i svemu što smo tamo vidjeli i saznali. Kao što vidite, novi članovi našeg odbora su također e, otputovali na Martinik, dakle to pokazuje da postoji veliko zanimanje ne samo za Martinik, nego općenito za e, naše najudaljenija područja. I to smo uvijek iznova mogli ustanoviti da općenito vlada veliko zanimanje za rad našeg odbora. Kao što sam već rekao, najudaljenija područja, kao među njima i Martinik, doista e, trebaju našu e, potporu kako bi se uvjeti života i rada na otoku e, mogli poboljšati. To se vidi i po tome što su nas mediji, predstavnici medija na otoku pratili na svakom koraku našeg posjeta. I e, za kraj ovog izlaganja bih htio nešto reći o jednom e, projektu koji smatram vrlo zanimljivim. E, naime, jedna jedinica francuske vojske stacionirana na Martiniku, to su mladi ljudi koji nemaju završene škole i koji su do sada e, imali problematičan razvoj, odnosno s kojima je do sad bilo problema i tamo imaju mogućnosti školovati se dalje, izučiti zanat kao što je na primjer automehančarski ili za e, školovati se za medicinsku sestru i slično e, uz E, odgovarajuću brigu socijalnih službi. E, cijela, cijeli projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda. Po mom mišljenju to je vrlo, vrlo e, dobar dobra stvar, dobar projekt i takva vrsta angažmana ima velikog smisla. Kolege koji potječu iz e, najodaljenih područja e, bili su nam od velike pomoći, e, dali su nam savjete i informacije što je doprinjelo našem ovom našem e, uspjehu ovog našeg putovanja i obogatilo je naše znanje i iskustvo. E, Najudaljenija područja Europske unije imaju doduše svoja, svoje probleme, ali e, to su na neki način učinjeni udaljene ispostave Europske unije koje e, mogu dati veliki doprinos širenju e, i jednom boljem imidžu Europske unije u svijetu. Hvala lijepa. Hvala vam na prezentaciji. I sada imamo izvješće koje je pripremilo tajništvo. Hvala svim e, članovima izaslanstva. A sada možemo nastaviti s dnevnim redom. Sljedeća točka na dnevnom redu je nacrt mišljenja koje je pripremio izvjestitelj e, Žulo, a radi se o pristupu financijama malih i srednjih poduzeća te o povećanju e, raznolikosti e, financiranja malih i srednjih poduzeća u okviru Unije tržišta kapitala. Odlučili smo dakle Eko, odbor Ekon je na, odlučio napraviti samo inicijativno izvješće 5.2.2013. E, godine zaprimljen je dokument vezan uz ovu temu. Naš odbor e, sačinjava mišljenje. Gospodin Žulo je izvjestitelj za to mišljenje i danas će predstaviti nacrt toga mišljenja. Kako bi se uklopili u e, raspored rada E, vodećeg odbora. Moramo e, dovršiti naš posao do 24. petog, a amandmani se mogu podnijeti do 21. petog e, u 17 sati. Ja sada predajem riječ gospodinu Žulovom. Hvala gospođo predsjedavajuća. Dragi kolege, nekoliko, da, nekoliko elemenata samo konteksta vezano uz ovo izvješće. Kao što ste rekli, ovo mišljenje odnosi se na financiranje malih i srednjih poduzeća. Radi se o pitanju koja je jako važna, jer kao što smo imali priliku istaknuti u ovome odboru, mala i, srednja poduzeća predstavljaju kralješnicu europskog gospodarstva. A isto tako mogu otvoriti stvoriti veliki broj radnih mjesta. Nekoliko brojčanih podataka. Mala i srednja poduzeća, e, ima ih 20 milijuna e, ih ima u Europi i odgovorna su za 91 milijuna odnosno 70% e, privatnog sektora. Prije nekoliko godina E, nas je pogodila ekonomska kriza i pristup financijama malim i srednjih poduzećima e, je postao ograničen. Puno slabije su im dostupna u odnosu na velika poduzeća. I zapravo su srednja poduzeća postala ovisna o bankarskim e, zajmovima. Kolege rade upravo na ovoj temi, ali tu su i neki drugi izvori financiranja i to prije svega u kontekstu Unije za e, tržište kapitala. Izvjestitelj gospodin Kras, Karas e, drži da je potrebno diversificirati izvore financiranja za mala i srednja poduzeća i slažem se s njegovim stavom, a to je da je potrebno e, poboljšati pristup financiranju iz tržišta kapitala za mala i srednja poduzeća. Naravno, nije cilj da se na taj način izbjeg na financiranje putem banaka, jer banke imaju i određena lokalna znanja i iskustva koja su nužna. Kad je riječ o samom našem mišljenju u okviru našeg odbora, htio bih reći da sam se htio usredotočiti na teritorijalnu dimenziju, a isto tako i na financiranje od strane Europske unije za mala i srednja poduzeća. A to financiranje mora postati atraktivnije. Kao što znate, e, mišljenja su dosta kratka i samim time e, ograničen je broj ideja koje možemo iznijeti kao ključne ideje. S obzirom na tu potrebu da e, mišljenje bude koncizno, odlučio sam se usredotočiti na nekoliko jednostavnih ideja. Prije svega, krenuši od pretpostavke da naša mala i srednja poduzeća posluju u previše reguliranom okruženju, htio sam istaknuti da je potrebno osigurati pravni okvir koji bi bio jasan i stabilan i da se isto tako smanjuju restrikcije koje opterećuju poduzetnike. Na europskoj razini E, komisija, države članice i parlament e, trebaju osigurati e, koordinaciju i sinergije između različitih postojećih instrumenata i programa namijenjenih malim i srednjim poduzećima. Kad je riječ o financiranju malih i srednjih poduzeća putem regionalne politike i europskih fondova, mislim da naš odbor se treba i dalje truditi kako bi se postiglo pojednostavnjivanje struktura. E, kohezijska politika, a kao što, kao što smo već e, ranije govorili, je previše e, kompleksna, previše se često mijenjaju pravila, kasni se s plaćanjem, a isto tako je tu i puno kontrola. A poduzeća, prije svega mala i srednja poduzeća, su time dodatno pogoćena s obzirom da je okruženje vrlo konkurentno i mislimo da je za njih korištenje europskih e, fondova sve teže. I dakle brojna ta mala i srednja poduzeća nemaju e, službe e, koje bi se bavile upravo time i samim time snose nesrazmjerno velike troškove vezano uz europske fondove. I stoga velik broj malih i srednjih poduzeća se radije odlučuju za bankarske zajmove. Također bih htio dodati da postoje određeni kontradiktorni troškovi koji proizlaze s jedne strane iz politike konkurencije i kohezijske politike. Stoga bih htio apelirati na komisiju da pojasni odnos između kohezijske politike s jedne strane i e, pravila vezana uz državne potpore s druge strane. I na kraju bih htio reći da nikad ne smijemo izgubiti iz vida da brojni parametri definiraju prirodu malih i srednjih poduzeća. I na kraju priče upravo mala i srednja poduzeća raspolažu parametrima koji su vrlo raznoliki naš odbor može e, donijeti dodanu vrijednost u ovom smislu, zato što kohezijska politika treba uzimati u obzir te specifičnosti kako bi iznašla e, rješenje za financiranje koja bi bila prilagođena potrebama tih poduzeća. S obzirom na veličinu tih poduzeća treba primjerice uzimati u obzir specifične potrebe mikropoduzeća, ali to nije jedini parametar. E, ono što je također važno je e, lokacija gdje se nalaze ima velik e, utjecaj. Znači mala i srednja poduzeća na Guadelupi ili Martiniku također imaju svoje specifičnosti, a kad je riječ o samoj veličini i o lokaciji, ali tu je i komercijalni, odnosno model poslovanja, zatim pravna struktura ili sektor u kojem posluju, sve to čini njihove specifičnosti i nadam se da odnosno želio bih da stavimo težište e, i na to. Regionalna politika bi trebala pronaći rješenja koja su prikladna ne samo za pokretanje novih malih i srednjih poduzeća, dakle govorimo o fazi start-upova, već trebamo isto tako omogućiti da poduzeća koja su dobila e, određena financijska sredstva da se nastave razvijati i e, i širiti. I, e, dakle, financijski instrumenti odgovaraju određenim malim i srednjim poduzećima, e, neki drugi fondovi, primjerice subvencije, odgovaraju nekim drugim e, malim i srednjim poduzećima i tako dalje. Sve to treba uzeti u obzir. Evo, to, je, to su glavne crte mog mišljenja. Nismo imali više mjesta za dodatno elaboriranje dodatnih ideja. Ne isključujem mogućnost e, da sam podnesem amandmane na ovo mišljenje i rado ću saslušati saslušati mišljenja svojih kolega, uzet ću ih u obzir, uzet ću u obzir vaše sugestije e, kako bi, a isto tako i amandmane koje ćemo možda dobiti i s time završavam. Hvala lijepa, sada otvaram raspravu. Najprije ćemo riječ dati izvjestiteljima u sjeni. Prvi je gospodin Picula, izvolite, imate riječ. U žulovu na dobro koncipirano mišljenju o izvorima financiranja malih i srednjih poduzeća te povećanju raznolikosti izvora njihovog financiranja u sklopu Unije tržišta kapitala Slažem se s porukama kako su upravo mala i srednja poduzeća najveći generatori rasta i zaposlenosti u Uniji. Podržavam stav da kohezijska politika predstavlja iznimno važan izvor financija za ova poduzeća u vremenima financijske krize i proračunskih rezova. poduzeća, mala i srednja poduzeća čine 99% svih poduzeća u Europskoj uniji ona osiguravaju dva od tri radna mjesta u privatnom sektoru i zaslužna su za više od polovice cjelokupne dodane vrijednosti koju ostvaruju poduzeća u europskoj uniji devet od deset malih i srednjih poduzeća zapravo su mikropoduzeća poduzeća s manje od deset zaposlenih smatram točnom procjenu kako kapital ovim poduzećima moramo učiniti dostupnijim i jeftinijim kako bi lakše ostvarila svoj potencijal. Upravo pristup financiranju još uvijek se navodi kao drugi najveći problem s kojim se suočavaju pojedinačno mala i srednja poduzeća. Dostupnost kapitala i uvjeti zaduživanja su još veći problem za ona mala i srednja poduzeća sa sjedištem izvan eurozone. Izuzetno je važno da ređi odbor naglasi nejednakost u dostupnosti kapitala i izvora financiranje primjerice na europskim otocima u planinskim i udaljenim područjima osim poteškoća s financiranjem poslovanje otežava kompliciranost procedura i neproporcionalno visoki administrativni troškovi još jedan problem koji vrijedi istaknuti je to što relativno malen broj ovih poduzeća biva uključen u prekogranično poslovanje unutar Europske unije. Dakle, brojne su razlike među malim i srednjim poduzećima i mnogo je problema im otežavaju ostvarenje punog potencijala. Zbog toga moramo osigurati da im naše politike i mjere budu prilagođene te da pojačavaju privlačnost Europe za osnivanje poduzeća i poslovanje još jednom zahvaljujem izvjestitelju na sažetom ali sadržajnom tekstu radujem se budućoj suradnji hvala Hvala lijepa. Ne vidimo ovdje izvjestitelja u sjeni iz kluba zastupnika ECR i iz kluba zastupnika ALDE. Aha, gospodin Ruje će uzeti riječ. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Naš izvjestitelj u sjeni se ispričava E, želim samo krat, nešto kratko napomenuti. Dvije e, točke sam e, u ovom mišljenju su po mom mišljenju osobito dobre i za pozdraviti. Jedna se tiče smanjivanja birokracije E, mi e, se slažemo s ovim e, mišljenjem i radujemo se daljnjoj suradnji sa izvjestiteljem. Hvala lijepa. Gospodin Van Istora ima riječ. Ispričavam se, gospodin Van Miltenberg. Ja zamjenjujem našeg izvjestitelja u sjeni koji nije mogao doći na današnji sastanak. Dakle, postoji jasna potreba da se popravi dostupnost financijskim sredstvima za MSP-ove. Osobito je važno smanjivanje e, administrativnog opterećenja e, i ona se e, ona sa zanimanjem očekuje prijedloge kako će se to uspjeti postići. Također je važna i bolja informiranost. Na nacionalnoj razini te bi informacije trebalo učiniti dostupnima i zato gospođa Nikolaj poziva zemlje članice da razviju e, nešto poput One Stop Shopa e, Digitalize Europe za MSP-ove gdje se mogu informirati Dakle, bitno je smanjiti troškove i uvesti pojednostavljenja kako bi se E, diversificirale mogućnosti pristupa financijskim sredstvima za MSP-ove. Njihove potrebe su vrlo raznolike i zato ne postoji jedna najbolja praksa kad je riječ o tome kako e, doći do financijskih sredstava. Ogroman e, potencijal tu ima inovativna digitalna tehnologija koja omogućava MSP-ovima da na učinkovit način identificiraju E, potencijalna partnerstva. I posljednja e, stvar, gospođa Nikolaj pozdravlja poziv e, zemljama članicama da se organiziraju edukacije za MSP-ove sa ciljem poticanja e, malog i srednjeg gospodarstva u Europi. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Vana. Hvala lijepa. Ja također zamjenjujem e, našu izvjestiteljicu u sjeni, našeg izvjestitelja u sjeni e, gospodina Škrleca. E, želimo zahvaliti gospodinu Žalou na dobro odrađenom poslu, na izradi ovog e, izvješća. E, smatramo da treba inzistirati na značaju MSP-ova za europsko gospodarstvo i na njihovom potencijalu kad je reč o e, stvaranju gospodarskog mjesta. Zato želimo naglasiti da će integriranje načela cirkularnog gospodarstva e, omogućiti stvaranje novih radnih mjesta. Postoji mnogo e, prilika za E, inovacije zelena javna nabava je na primjer jedan od najboljih alata kako bi se e, MSPV usmjerilo u pravom smjeru. Ono što je također važno je e, da se ne zanemare ne zanemari razvoj na lokalnom tržištu i Gospodin Škrlac bi također želio upozoriti na e, e, jaz između spolova. E, smatramo da zemlje članice moraju povećati napore kako bi se povećao udio žena u MSP-ovima i nadamo se da će to donijeti dobre rezultate. Hvala lijepa. Sljedeći E, gospođa Damato, izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjednice. Mišljenje gospodina Žova je svakako vrlo zanimljivo za nas u odboru regiji koji budno motrimo razvoj malih i srednjih poduzeća, naročito je važno za mene koja sam izvjestiteljica za tematski tri, odnosno za konkurentnost malih i srednjih poduzeća. Kolega ističe da MSP-ovi naročito pade od složenosti propisa i od administrativnog opterećenja u pristupu strukturnim fondovima i ulaganjima. Dakle, od komisija bih zatražila pojednostavljenje da se pojasni veza između uredbi o investicijskim i strukturnim fondovima i odredbama e, o državnoj pomoći. Također smatram da treba osigurati sinergiju, usklađenost i e, nadopunjavanje između različitih instrumenata Europske unije koji se odnose na mala i srednja poduzeća. Nažalost, e, ja osobno, a i pokret bez jezdica, imamo dosta nedoumica u vezi sa Unijom tržišta kapitala. To je niz inicijativa kojima se nastoji razviti nebankovne zajmove, odnosno bankovni sustav u Sijeni i također djelovanje tržišta kapitala u Europi sa naglaskom na infrastrukturu i na male i srednja poduzeća. Zamisao je komisije navodno, ističem navodno, da usklađenim tržištem kapitala u Europi će se moći osigurati veći pristup kapitalu i građanima i malim i srednjim poduzećima i time će se uskladiti i njihova financijska uključenost neovisno o zemlji članici u kojoj se nalaze. Naše nedoumice se odnose na to da se pitamo kako bi kratku i srednjoročnu korist imale te mjere za male i srednje poduzeća i građane. Evo uzmimo jedan od prioriteta e, komisije, odnosno E, sekuritizacija, odnosno to je praksa ustupanja jednog e, portfelja zajmova koji je izdala jedna banka i također njihovo ponovno izdavanje na tržištima e, tako da se to pretvori u vrijednostne papire poput obveznica. Dakle, da ih se onda može prodati ulagateljima. No, to je dosta opasna mjera. Naime, što se događa? Zapravo ulagači kupuju sekuritizacije i onda se naplaćuju samo ako se zajmovi otplaćuju. I to je zapravo u srži financijske krize zato jer su banke na taj način mogle pretvoriti vrlo rizične i loše kredite u sekuritizirane vrijednosnice ocijenjene trostrukim A, odnosno vrlo visokim rejtingom. Europska unija treba definirati šta je to dobra sekuritizacija putem niza kriterija koji će omogućiti veću transparentnost i jednostavnost. No, budući da proces sekuritizacije, odnosno refinanciranje i reizdavanje novih eh, obveznica i također da osiguranje rade investicijske banke, sekuritizacija će implicitno promicati u Europi aktivnosti investicijskih banka, banaka u odnosu na tradicionalno bankovno poslovanje. Mislim da tu ne treba podsjećati na ulogu koju su imale investicijske banke u ovoj krizi i zbog toga tradicionalno bankovno poslovanje treba ostaviti kao glavni izvor kredita za mala i srednja poduzeća i to treba promicati za razliku od onoga što se sada predlaže. Prema kolegi, kako bi se da punilo zajmove, treba također poboljšati financiranje realne ekonomije putem tržišta kapitala i Europska financiranja trebaju biti zanimljivija malim i srednjim poduzećima. No što je tu nas stvari? Prebacivanje rizika sa banaka na nebankovne institucije poput mirovinskih fondova neće ublažiti rizike i može doći do stvaranja novih oblika moralnog hazarda u slučaju kada se mirovinski fondovi nađu eventualno u krizi i da ih treba spašavati novcima poreznih obveznika. Ono što mi tražimo, i time ću zaključiti, da povećanje unutarnje potražnje apsorpcijom nezaposlenosti i također pružanje pomoći čitavom europskom području, a također tražimo i reformu privatnog bankovnog sektora sa razdvajanjem između tradicionalnih poslovanja, tradicionalnih banaka i investicijskih banaka, što će e, povećati otpornost tradicionalnih banaka. Hvala. Hvala lijepa. Sada ćemo nastaviti sa drugim članima odbora. Gospodin Nilsen, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Dakle, tu se radi o financiranju za MSP-ove. To je u svakom slučaju uvijek aktualna tema o kojoj ćemo se uvijek iznova vraćati. Dakle, kako olakšati E, njihovu situaciju. Svakako da su banke važne, ali postoje tu i druge tendencije. Na primjer u mojoj zemlji u Švedskoj e, postoji mali broj velikih banaka koje imaju svoje poslovnice u različitim e, mjestima, ali ne i u rijetko naseljenim dijelovima Švedske, na primjer u sjevernoj Švedskoj. To znači da, se, da je za poduzetnike u tom dijelu Švedske vrlo teško doći do financijskih sredstava, zato oni pokušavaju naći drugog, druge načine e, kako doći do financijskih e, sredstava i zato mislim da će ova tema ostati još dosta dugo aktualna. Postoje razne forme udruživanja, uvijek se postoje postoji raženo mišljenje da su mala i srednja poduzeća nešto što je vrlo sitno usitnjeno međutim e, postoji mogućnost udruživanja i onda kupovanja udjela u tim udruženim e, možda srednjim poduzećima. Možda bi to trebalo jače naglasiti da bi zapravo sva poduzeća neovisno o njihovoj e, pravnoj formi trebala imati pristup financijskim sredstvima. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Hvala gospođo predsjednice. Eh, eh, si eh, mm, zanima me hoćete li i stražiti potencijal da mala i e, srednja poduzeća iskoriste Junkerov plan. Jer upravo jedan od ciljeva tog plana bilo je pomoći malim i srednjim poduzećima. Jer ovo može biti početak e, korištenja e, tržišta kapitala od strane malih i srednjih poduzeća. Oni bi mogli početi e, koristiti i te instrumente, pa me zanima s obzirom na to da za mišljenje niste imali dovoljno mjesta za sve, zanima me hoćete li istražiti i tu opciju i imate li određenih novosti u tom smislu za nas? Hvala. Hvala lijepa, sljedeći reći ima gospodin Novakov. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Najprije želim čestitati gospodinu Žulovu na ovom vrlo uravnoteženom i dobrom mišljenju. E, želim podržati njegovo mišljenje, e, osobito što se tiče smanjivanja birokracije, administrativnog trećenja za MSP-ove prema e, nedavnom istraživanju koje sam pročitao 70% e, vlasnika malih i srednjih poduzeća vjeruju da je preveliko e, administrativno opterećenje za njih, odnosno birokrat, birokracija u Europskoj uniji. Dakle, tvrdi se da postoji manjak financijskih sredstava koji su na raspolaganju u malim i srednjim poduzećima, ali to zapravo nije točno. Ono što nedostaje je e, mogućnosti za njih da pristupe tim sredstvima, a sredstva postoje. Većina e, tih e, malih i srednjih poduzeća nemaju dovoljne kapacitete da se, na primjer, prijave za sredstva iz evropskih projekata. Ja znam za neke primjere iz više od jedne zemlje, Evropske, zemlje članice Europske unije gdje postoje e, konkretni e, specifični alati za novo osnovane kompanije i i to i administrativne i financijske prirode. Dakle, ako novo osnovano poduzeće ima financijske i administrativne kapacitete ima veće mogućnosti. Dakle, trebali bismo možda biti fleksibilniji kad e, razvijamo nove alate, osobito u ovom području gospodarstva, u dakle, području MSP-ova. Ja vjerujem da trebamo što brže smanjivati birokratsko opterećenje, E, troškovi upravljanja e, evropskim europskim projektima su u prosjeku 8%, to su e, službeni podaci. Kada ubrojimo dakle konzultantske savjetodavne službe i tako dalje, možda E, je, su troškovi i više od 10%. Možete li zamisliti, na primjer, sustav vodoopskrbe koji e, gubi jednu litru vode na svakih deset? To bi se smatralo nevjerojatno neučinkovitim. Dakle, mislim da trebamo e, poboljšati ovu situaciju i ja se nadam da ćemo tu postići rezultate i prije ovog zadanog roka. Hvala lijepa. Gospodine Hetman, imate riječ. Hvala. Ja se slažem sa onime što je rekao gospodin Novakova. Želim i gospodinu Živo na određenom poslu. je dobro polazište za dalje rad na ovoj temi. To će biti korisno za pružanje potpora malim i srednjim poduzećima. Što moramo poduzeti kako bismo poduprili mala i srednja poduzeća? Dakle, kao prvo, u nekim slučajevima bankovni sustav nema dovoljan raspod proizvod za mala i srednja poduzeća i tu možemo intervenirati i strukturnim fondovima za regionalni razvoj i putem lokalnih i regionalnih agencija koje bi na neki način trebale konkurirati u tom kontekstu u bankama stvaranjem e, sekundarnih instrumenta poput jamstava ili drugih sustava. Kada se bude ostvarila konkurencija na taj način putem lokalnih i regionalnih agencija koje će intervenirati i strukturnim fondovima, Time će se smanjiti kriteriji za mala i srednja poduzeća koja traže kredite. Mala i srednja poduzeća traže brze kredite po malo cijeni za vlastiti razvoj, tako da trebamo pojednostavniti postupke kada je riječ o izvajanju sredstava iz strukturnih fondova. Kolega Novakov je govorio o birokratizaciji a također je naglasio potrebu da se skrati potrebno vrijeme za odobrenje kredita od trenutka podnošenja zahtjeva. U nekim situacijama mala i srednja poduzeća imaju dobre zamisli, ali ih trebaju i brzo moći ostvariti. Ne mogu uvijek čekati više mjeseci kako bi im bio odobren zajam ono što se događa je da onda idu vlastitim kapitalom e, ili dobiju kredite po većoj cijeni od banaka ili jednostavno odustanu od cijelog projekta. Dakle, pozivam još jednom na pojednostavljenje. Sredstva iz obzira 2020. ili iz Kozmea su doista važna za ova poduzeća. No, tek ih mali broj malih i srednjih poduzeća dobije zato jer trebaju preskočiti previše prepreka kako bi došla do tih sredstava. Hvala, gospodine Van Hvala lijepa. Želim nadopuniti raspravu sa još nekim razmatranjima. U točki petoj Govori se o razlikama između poduzeća prema sektoru u kojem su ta poduzeća djelatna i prema području u kojem se djeluje. Ne bi li se možda moglo napraviti popis raznih financijskih instrumenata koji postoje u različitim europskim područjima? Ovo izvješće odnosi se na financiranje malih i srednjih poduzeća na tržištu kapitala Europske unije. Dakle, to je jedno sveobuhvatno horizontalno pitanje Europske unije. S druge strane, postoje ogromne razlike na lokalnoj razini. I to između ostalog i zbog financijske krize, jer je u nekim regijama daleko teže doći do financijskih e, sredstava nego recimo u Nizozemskoj. Dakle, trebamo napraviti i snimak e, različitih područja u Europi i uzeti u obzir e, područja konvergencije ili ona koja su u tranziciji. Nećemo onda u tom slučaju govoriti u, opšenitim pojmovima. U točki petoj s pravom izvjestitelj navodi da je odlučujući čimbenik upravo mjesto gdje se poduzeće nalazi. A osim toga intenzitet financijskih instrumenata treba biti drugačiji, a meni se ipak čini da je pristup komisije previše horizontalan i da ne vodi računa o različitim e, razlikama. Točka četvrta, dakle govorimo o različitim birokratskim zahtjevima, administrativnim zahtjevima. Dakle, vidimo da u obzoru 2020 je moguće pružiti bez ikakvih problema izravnu potporu malim i srednjim poduzećima. Dakle, bilo bi dobro da se tu spomene i državna pomoć i to bi trebalo razjasniti. I tu se slažem, to treba spomenuti. I posljednja napomena, definicija malog i srednjeg poduzeća. A onda tu imamo još i startupove koji u svojoj početnoj fazi traže kredite. Dakle, kao kriterij obično se uzima broj kao 10 zaposlenih. Dakle, nakon 10 zaposlenih više niste malo poduzeća, ali treba također voditi računa i mi, o mikropoduzećima koji imaju, koja imaju recimo samo četiri zaposlena. Dakle, tu je još problem terminološki i problem definicije u našim fondovima. Dakle, u svjetlu svega toga uložit ću neke amandmane kako bih eh, time dodatno doradio tekst. Hvala. Hvala. I posljednje pitanje ili prijedlog e, gospodin Polčak. Hvala. Pridružujem se onome što je rekao kolega Novakova, također i onome što je rekao kolega Hetman. Naročito po pitanju administrativnog opterećenja. Treba nam transparentan i jasan zakonski okvir. I to se spominje u tekstu. Trebamo jedno stabilno okruženje za mala i srednja poduzeća, smanje administrativnog opterećenja i stabilan i transparentan zakonski okvir. Zbog toga tako stabilno okruženje i kontekst može se stvoriti pojednostavljenjem. Mi, članovi odbora regije, Sastali smo se sa visokom skupinom, e, radnom skupinom na visokoj razini i mislim e, da bi ova pitanja trebala razraditi dalje u tekstu, naravno u interesu sažetosti. Hvala. Izvolite. E, bit ću kratak. E, prije svega bih htio zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni koji su se javili, a isto tako i ostalim kolegama koji su iznijeli svoje primjedbe i e, sugestije koji pokazuju koliko je ova tema za nas važna. A radi se dakle o tome da je pristup malih i srednjih poduzeća financijama nešto što je prilično važno za ovaj odbor nastojat ću se osvrnuti na sve što ste rekli. I kao što sam već rekao, svima nam je to važno, svima nam je to u interesu. E, isto tako, vaša izlaganja pokazuju koliko su raznolika, e, koliko su raznolika mala i srednja poduzeća na teritoriju Europskoj uniji. Dakle, ne možemo e, imati jednostavnu definiciju onoga što predstavljaju mala i srednja poduzeća. Gospodin Picula, gospodin eh, Van Nistelrooy su o tome jako puno govorili. Mislim da je jako važno insistirati na e, pojednostavnjivanju e, pristupa financiranju, ali ne radi se samo o tome, to je naprosto važno e, pitanje za druge teme. Nadalje, pristup kapitalu i bankarskim zajmovima. Svi se mogu složiti da u današnjem svijetu upravo raznolikost, diversifikacija izvora E, financiranja za male i srednja poduzeća je jako važna. Ona omogućuje i određenu fleksibilnost. E, nadalje, e, potrebni, potrebni su različiti financijski instrumenti koji će omogućiti malim i srednjim poduzećima da pristupe tržištu kapitala. Kad je riječ o Junkerovom planu, koliko znam, ima više od dvadesetak e, e, projekata, govorimo o Francuskoj sada, koja su namijenjena financiranju e, iz Junkerovog plana, a uključuju tridesetak tisuća poduzeća a radi se o 22 e, projekta. I htio sam zapravo inzistirati na onim točkama e, koje su bitne za ovaj odbor, odbor za regionalni e, razvoj. U svakom slučaju htio bih vam još jednom zahvaliti na komentarima i prijedlozima i očekujem vaše amandmane i prijedloge kako bismo dodatno poboljšali ovo E, mišljenje, naravno u okviru roka koji ste, gospođo predsjednice, već istakli. Hvala. Hvala, evo, moja pogreška, nisam dala riječ predstavnicima komisije prije nego što sam dala riječ izvjestitelju, no dopustite mi sada da to ispravim i da dam riječ gospodinu koji predstavlja Digi Regio i Digi Fisma. Tko želi uzeti riječ? Izvolite. Aleksi Maršon iz eh, glavne uprave FIZMA, hvala. Nekoliko riječi o projektu Unije tržišta kapitala. Kao što znate, komisija je objavila akcijski plan o izgradnji Unije do rujna 2015. godine. Jedan od glavnih prioriteta akcijskog plana je poboljšanje pristupa financijskim sredstvima poduzećima, naročito malim i srednjim poduzećima, a namjera toga je nadopuniti financiranje banaka, financiranjem i mogućnostima financiranja na tržištu kapitala i također proširiti mogućnosti za financiranje, naročito za start-upove i poduzeća koja se šire. Taj akcijski plan uključuje čitav niz akcija koje će omogućiti postizanje toga cilja. Evo, navest ću samo tri primjera takvih akcija. Prvo, paket kojim se podupire financiranje rizičnog kapitala, počev od projekata koji e, će stvoriti fond za rizični kapital. Također e, želi se revidirati legislativu je odredba koja se odnosi na financiranje rizičnog kapitala, zatim e, akcije za bolje povezivanje malih i srednjih poduzeća sa čitavom lepezom izvora financiranja. Dakle, želi se razviti jednu informacijsku arhitekturu koja će malim i srednjim poduzećima pomoći u shvaćanju i pristupanju takvim e, izvorima financiranja i pozdravljam e, ideju da se uvede takozvani one stop shop e, za alternativu financiranju u raznim zemljama članicama. I treći e, primjer koja je posljedica revizije direktive Prospektus, odnosno time će se nastojati smanjiti administrativno opterećenje za mala i srednja poduzeća koja će E, htjeti sudjelovati na tržištima javnog kapitala. Hvala vam. Uh, hvala. Glavna uprava regio, želite li uzeti riječ? Ne. U redu, hvala vam. Evo, to su bile posljednje napomene u našoj raspravi o ovoj točki dnevnog reda. Predloženi rok za ulaganje amandmana je četvrtak 21 travnja u 17 sati. A sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. A to je opet nacrt mišljenja koji je izradila gospođa Konstance Krel a tema je priprema postizborne revizije VFO-a 2014-2020. Mišljenje parlamenta prije donošenja prijedloga komisije. Uredba o VFO-u navodi kako komisija treba predstaviti reviziju o funkcioniranju VFO-a do najkasnije kraja 2016. Odbor za proračun je odlučio razraditi strateško izvješće o pripremi postizborne revizije VFO-a, a namjera toga je upozoriti komisiju unaprijed na pitanja koja parlament želi da se uključe u reviziju. Odbor regiji izrađuje mišljenje o tome. Naša izvjestiteljica, gospođa Krel, će predstaviti to mišljenje. Pitanja koja će biti obuhvaćena je e, revizija VFO-a, nacionalne omotnice, učinkovitost e, nepovratnih e, sredstava za razliku od zajmova jamstava i tako dalje, prednosti i nedostaci sedmogodišnjeg VFO-a. To je važna tema i imamo danas vremena za temeljitu raspravu kako bi se uklopili u rokove odbora za proračun. Glasovat ćemo o našem mišljenju 21. svibnja. Dakle, rok za podnošenje amandmana je opet 21. četvrti. No, nadam se da ćemo danas imati vremena za jednu opširnu raspravu o tome. Dakle, gospođo Karel, imate riječ. Izvolite. Ja, vielen Dank. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Za mene je početak tjedna bio malo čudan. Danas sam bila po prvi put ponovo e, na aerodromu Zaventem prije otprilike dva sata. Tamo doista još nije situacija normalna. Mali je broj aviona, mali je broj putnika i nije baš jednostavno i utoliko je važnije po mom mišljenju da mi u parlamentu nastavimo sa svojim radom kako bismo jasno pokazali da su teroristički napadi s jedne strane zaista strašni, ali da nisu uh, negativno utjecali na naš rad. U svakom slučaju ja bih vam danas rado prezentirala ovo mišljenje o reviziji VFO-a. Gospođa predsjednica je u svom uvodnom izlaganju već nešto rekla o tome. Dakle, E, rasprava e, o e, srednjoročnoj reviziji kohezijske politike uvijek igra svoju ulogu u raspravama o ovoj temi revizije VFO-a, ali kako se u Europskom parlamentu, odnosno europskim institucijama općenito uvijek radi o tome da se E, proračun europske kohezijske politike obrani od onih e, koji smatraju da imamo veliki proračun e, i da se ta velika sredstva trebaju bolje upotrebiti za druge stvari umjesto za kohezijsku politiku. Dakle, takvih mišljenja ima dosta i od njih mi nastojimo obraniti ovaj proračun. E, postoje dakle u ovom mišljenju neke točke gdje e, sam samo kratko naznačila neke ideje ja ću sama još e, dodati neke amandmane a apeliram i na kolegice i kolege da također ulože amandmane jer naravno da u ovom prvom nacrtu nije sve još optimalno formulirano kao što ste vidjeli, ja u ovom mišljenju najprije jasno kažem da e, kohezijska politika nije sama sebi svrha e, i ne radi se o tome da samo e, se režu vrpce i organiziraju svečana otvaranja, nego da se radi o investicijskom programu za regije kako bi se pomoglo regijama, ovisno o tome u kakvom se stanju nalaze. Postoje dakle regije kojima treba više potpore, a druge pak regije stoje u gospodarskom smislu sasvim dobro, ali i tu je e, potpora od strane Europske unije dobro došla, osobito za neke projekte. Kohezijska politika je i dalje jedini instrument koji doista e, taj pojam kohezije, dakle E, jedinstva između zemalja članica je tu u središnju pažnje i zato u ovom mišljenju e, se ja jasno izražavam za to da iako u ovom trenutku još nemamo dovoljno, odnosno nemamo baš mnogo informacija o sljedećem e, periodu, svejedno ne želimo smanjiti e, sredstva koja će stati na raspolaganju. Želim napomenuti da je e, ujedinjavanje pet fondova bio važan korak, dakle e, tu također spada i fond za ruralni razvoj E, ja priznajem da mi je uspjelo u posljednjih nekoliko mjeseci e, posjetiti e, neke projekte i uvjerila sam se da tu doista postoje sinergijski efekti i da stvari doista financiraju i da je to ujedinjavanje fondova doista poboljšalo situaciju dakle, nisam sigurna da li je to već posvuda slučaj, ali ima pozitivnih primjera koje se može navesti i mislim da e, to u ovom slučaju doista treba spomenuti ovom mišljenju, jer pitanje učinkovite upotrebe sredstava je nešto što nas prati od početka ovog e, proračunskog razdoblja. To je pitanje ne samo e, kontrolnih e, tijela, nego je i nama važno da vidimo rezultate. E, mi želimo da regije ostvare napredak i da se dalje razvijaju. Ono što je po mišljenju važno u ovom mišljenju je da jasno izrazimo da nam je potreban pojednostavljeni pristup sredstvima iz ovih fondova E, to možemo e, pojačati jer je u međuvremenu e, radna skupina na visokoj razini u komisiji već dala neke prve ideje i prijedloge za poboljšanja. Neke od ideja koje smo uvrstili u opću uredbu već daju rezultate ali mislim da moramo učiniti još mnogo više kako bismo doista e, povećali učinkovitost e, upotrebe sredstava. Kao što je već rečeno u, e, pod prošlom točkom reda kad je bila riječ o financiranju MSP-ova, mislim da je i u ovom kontekstu vrlo važno jasno reći je li to baš tako E, i da li ćemo možda za četiri godine opet imati istu situaciju u kojoj smo sada. Ja polazim od pretpostavke da će zapravo biti tako i to se ne može jednostavno prihvatiti. Mislim da, e, i bi, da bismo i o tome trebali e, razgovarati, odnosno sve to točno izračunati u okviru ove revizije VFO-a. Jer nepodmirivanje dospjelih računa doista ima negativan, e, negativne posljedice i e, ima za posljedicu nesigurnost e, i stječe se dojam da se traže koje kakvi izgovori, traži se od traži se da se dostavljaju još koje kakvi dokumenti i papiri prije definitivnog plaćanja e, moramo imati na umu da je europska kohezijska politika jedan pozitivan instrument e, koji i, i prema tome e, ne može biti dobro ako tu nastaju rupe odnosno ako se ne podmiruju redovito dospjela plaćanja. S druge pak strane mislim da je važno napomenuti da mm, da se u kohizijskoj politici e, ne živi samo od e, dodataka nego bi se sredstva mogla i zapravo bolje upotrebljavati ali E, mislim da je Jan Olbrich također ovdje nazočan. Ja sam sa Janom e, imala nekoliko razgovora e, o tome što će on napisati u svom izvješću u, na odboru za proračun. Dakle, radi se o višegodišnjim programima e, ja u svom mišljenju sam napomenula da se e, period od sedam godina pokazao e, dobrim, o tome smo već dosta puta razgovarali, a mogu samo reći da ima smisla uskladiti e, duljinu tog perioda za koji se planiraju sredstva e, dakle koordinirati to e, između komisije i parlamenta kako bi to bio isti period zato sam ja u ovom mišljenju formulirala da taj period od 7 godina mi smatramo da je dobar E, s tim da se razmišlja o tome da se umjesto toga uzme e, dva puta po pet godina kao period za planiranje. E, ja smatram da su obje te varijante moguće i tu bih rado razgovarala još sa izvjestiteljima u sjeni, ali mislim da će na da na koncu konca e, razgovor o e, VFO-u možda nije pravi kontekst e, za razmišljanje o toj temi E, mislim da bismo to možda trebali ostaviti za e, kasnije kad budemo imali raspravu o kohezijskoj politici. Eto toliko od mene, ja se nadam da ste me u načelu mogli pratiti, kao što sam već rekla sa zanimanjem očekujem od vas e, vaše poticaje i prijedloge. Hvala lijepa se buduće suradnji. Hvala, za raspravu. Počinjemo od eh, izvjestitelja o Sjeni. U ime Pučana, gospodin Novakov. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospođo Kreo, prije svega htio bih vam reći da se radi o dobrom mišljenju. Hvala na suradnji i na raspravama o amandmanima koje imam na umu. Sasvim je sigurno da je revizija VFO-a ključan trenutak u programskom razdoblju. Htio bih reći da programsko razdoblje neće biti kao što je bilo planirano za razdoblje od 2014. do 2020. već od 2016. do 2020. godine. Imamo e, pravila N plus 2 i N plus 3 i nadamo se da će to pomoći regijama da dovrše svoje projekte. Nekoliko puta sam vidio da se u mišljenju naglašava važnost sinergija i moram reći da unatoč tome što su uloženi puno e, uloženo je puno napora povjerenice Krecu definitivno bismo mogli očekivati više kad je riječ o sinergijama između postojećih fondova. Kad je riječ o Junkerovom planu, na početku smo čuli objašnjenje da je cilj tog plana da dopuni već postojeće programe u okviru ESIF-a. Ali čini se a to nije samo slučaj e, s Junkerovim planom i postojećim planovima. Čini se da tome nije tako. ću vam primjer. EGF e i socijalni plan. Oni pokrivaju gotovo iste stvari i na državama članicama je da odaberu koji fond će koristiti. Mislim da, je, da se time stvara opet e, prevelika birokratiziranost i time se zbunjuju potencijalni korisnici tih sredstava mislim da bismo definitivno trebali biti vrlo pažljivi tijekom revizije VFO-a, među ostalim i zbog iznimnih događaja koji su povezani s izbjegličkom krizom. Imamo jedan kvalitetan prijedlog predlažemo da se iskoriste ostaci iz prethodnog razdoblja, da se pomogne onim zemljama koje su najviše pogođene valom izbjeglica. Ali mislim da ne bismo trebali iskoristiti sve što imamo za suočavanje s ovom krizom. Jer ne znamo kada će ona završiti. Sasvim sigurno neće se to dogoditi idući tjedan, idući ponedjeljak primjerice, ali u nekom trenutku će završiti. I ne bih htio da se nađemo u situaciji da smo potrošili sve što smo imali na rješavanje izbjegličke krize i da nam ne ostane ništa sredstava za mlade, za male i srednja poduzeća, za mlade poduzetnike. Hvala vam dakle još jednom na mišljenju i veselim se dovršetku tog procesa uvažavanjem podnesenih amandmana i veselim se konačne verziji dokumenta. Hvala, gospodin Lue, sljedeći izvjestitelj u Sijeni, izvolite. E, hvala gospođi Krel na dobro uravnoteženom i dobrom izvješću. EKR er drži da gornje granice za plaćanja dogovorena za razdoblje od 2014. do 2020. godinu da bi trebale biti ispoštovane i da bi zapravo e, trebalo se težiti boljem korištenju e, postojećih e, sredstava u svakom slučaju izbjeglička kriza koja je sasvim e, sigurno tragična ne bi se trebala iskoristiti za povišenje tih gornjih e, granica za sredstva za plaćanje. Želimo održiv proračun s učinkovitom proračunskom politikom. Suverene ovlasti država članica treba biti zadržane i sredstva treba biti usmjerena na najvažnije projekte. I je važno ono što smo čuli e, o preklapanju SF-a i EGF-a primjerice. Slažem se s izvjestiteljicom da trebamo izbjegavati odgodu u provedbi programa i u izvršenju plaćanja. Pritom se misli na kašnjenja e, vezana uz razdoblje 2014. do 2020. godine o koje mu se već govorilo. Ta kašnjenja treba izbjegavati kako bi se e, doista VFO i kako ne bi bili tim pogođeni e, potencijalni e, korisnici. Gospođa Krz je govorila o financijskim instrumentima. Dakle, to je nešto što smatramo jako važnim. Također treba reći da Europska unija treba financirati samo one mjere e, za koje postoji jasna dodana vrijednost, odnosno gdje njezin doprinos E, doprinos daje više od ukupne sume individualnih doprinosa e, država članica. Konstanci je govorila o važnosti određenih projekata i o tome da e, potrošnja ne bi trebala postati samo način života primatelja. Ja naravno ekstrapoliram samo jedan dio onoga ono što je rečeno, ali to se poklapa s mojim mišljenjem. Naravno, ovo je nešto što je dobro za javni sektor, ali uvijek ćemo zapravo poticati raspravu između fleksibilnosti, predvidljivosti i e, jednostavnosti određeni instrumenti fleksibilnosti e, se sada primjenjuju u okviru VFO-a i oni su korisni, ali e, bitno je da front loading sredstava ne, dođe, ne dovede do negativnih posljedica. Međutim, ima određene dvojbe o tome da komisija možda e, miješa e, pojednostavnjivanje sa količinom e, svojih smjernica jer čini se da je to implicirano u njihovu izvješću na dnu treće stranice. Nadamo se da to nije slučaj i možemo tijekom daljnjeg rada o tome nešto više reći. Isto tako, pojednostavnjivanje bi trebalo ići prije svega na ruku podnositeljima zahtjeva i u određenoj mjeri na ruku državama članicama, a nikako e, to ne bi trebalo e, biti na korist komisiji i njezinim zaposlenicima. Hvala. sljedeći izvjestitelj u sjeni sam ja, pa mi dopustite da iznesem e, svoje e, mišljenje na bugarskom jeziku. Uvaženi kolege, prije svega bih htjela zahvaliti gospođi Krel, izvjestiteljici našeg odbora na sastavljenom mišljenju. Također bih htjela istaknuti nekoliko važnih elemenata. Radi se o elementima o kojima, drago mi je što to mogu reći, i razmišljamo na isti način. Revizija višegodišnjeg financijskog okvira mora uzeti u obzir e, sadašnje političke okolnosti, migracijsku krizu, borbu protiv terorizma, i za dosad utvrđene posljedice financijske i gospodarske krize. Isto tako, tu su i određena kašnjenja s plaćanjima, zatim odgoda u primjeni programa u okviru sadašnjeg programskog razdoblja, tako da je važno naglasiti da je trenutno nemoguće utvrditi dakle u ovoj fazi učinkovitosti e, programa koji su pokrenuti. Htjela bih reći da maksimalna razina učinkovitosti kohezijske politike je nešto što je važno postići i treba isto tako mobilizirati sve raspoložive resurse u državama članicama kako bi se provele e, preporuke koje su rezultate europskog semestra je treba, potrebno povećati učinkovitost u provedbi e, kohezijskih programa. Potrebno je pronaći ravnotežu između proračuna koji teži, koji je usmjeren rezultate s jedne strane i pojednostavljenja e, procedura, a isto tako su tu i mjere koje su vezane uz e, upravljanje, mjere koje su povezane s teritorijalnom e, suradnjom mogu biti proširene kako bi isto tako obuhvaćale i migracijske izazove, naravno imajući na umu konkretne prioritete. Isto tako bespovratna sredstva mogu se kombinirati s Europskim fondom za strateška Eh, ulaganja, a isto tako i s Europskim fondom za inovativne projekte s ciljem olakšavanja provedbe dodatnih projekata, a isto tako i kako bi se stvorili poticaji za privatne investicije. Potreban je mehanizam koordinacije kako bismo zajamčili koherentnost i kako bismo na dobar način e, dobro kombinirali nacionalna sredstva, europska fonda e, sredstva, e, sredstva iz EFSI-a i sredstva Europske investicijske banke. Komisija treba napraviti preporuke vezano uz programe koji bi se trebali provesti do kraja ovog višegodišnjeg financijskog okvira s ciljem e, maksimalno kvalitetne provedbe tih programa u okviru zadanih sredstava, odnosno proračuna. Bez izmjena u nacionalnim e, portfeljima potrebno je provesti određene mjere kako bismo pojednostavili provedbu i postigli maksimalnu sinergiju između strukturnih fondova Europske unije i drugih programa Europske unije i kako bi pronašli način da se kombiniraju e, bespovratna sredstva i druge financijski instrumenti. Isto tako trebamo vidjeti na koji način se europski strukturni kohezijski fondovi mogu najbolje iskoristiti kako bismo proveli preporuke e, iz europskog semestra gospodin Omarže sljedeći, ali nitko iz eh, njegovog kluba nije tu, pa onda predajem riječ gospođi Vani. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Zahvaljujem na ovom nacrtu mišljenja. Eh, mi eh, zapravo možemo ovo podržati. Smatramo da je ovaj nacrt mišljenja dobar <clears throat> i vrlo uspio. Također i prijedlog što se tiče izbjegličke krize, dakle prijedlog da se bolje iskoriste sredstva iz ovog fonda u tu svrhu to e, podržavamo. Smatramo da je to veliki izazov i da je vrlo važno <clears throat> to naglasiti u ovom mišljenju. Ono što nam tu malo nedostaje je e, značaj e, borbe protiv klimatskih promjena odnosno upotreba <clears throat> europskih fondova u e, tu svrhu i također obaveza da se 20% proračuna Europske unije upotrijebi u tu svrhu borbe protiv klimatskih promjena u kontekstu i ostvarivanja ciljeva koji su usvojeni e, u konferenciji, na konferenciji u Parizu COP21. <clears throat> mi bismo imali jednu malu e, želju što se tiče jedne male preformulacije <clears throat> kad se radi o pojednostavljivanju financijskih instrumenata e, kako bismo imali bolju ravnotežu između različitih financijskih instrumenata, a mi smo, kao što je poznato, kritični prema <clears throat> upotrebi financijskih instrumenata mi ćemo dakle uložiti jedan amandman e, što se tiče te preformulacije. E, ovo srednjoročna, revizija VF-ova je naravno šansa za jedno novo promišljenje i mi ćemo e, uložiti amandman i u vezi sa novim, razvojem novih kriterija dakle da se e, sredstva ne dodjeljuju samo na temelju e, visine BDP-a nego i na temelju drugih kriterija. Hvala lijepa na izvrsnoj suradnji, veselimo se daljnjoj konstruktivnoj suradnji. Hvala, gospođa Damato je sljedeća. Hvala, gospođo predsjednice doprinos parlamenta s obzirom na predlog komisije o reviziji višegodišnjeg financijskog okvira je doista ključan i od strane odbora za proračun, ali i od strane odbora za regionalni razvoj. Cijenim ovaj nacrt mišljenja gospođe Krel koji ističe najvažnija pitanja, odnosno potrebu da se poboljša sinergija i koordinacija između pet fondova i drugih instrumenta Europske unije. I nadalje tu se spominje opet pojednostavljenje i ubrzanje provedbe kohezijske politike i kašnjenje u plaćanjima. Pozdravljamo naročito odlomak u kojem e, se navode napori zemalja članica i regija kako bi se stvorili povoljni uvjeti za prihvat i kako bi se integriralo i migranta i kako bi se pružila dodatna Dakle, zbog toga treba pružiti dodatnu pomoć zemljama, članicama i regijama kada se bude pristupili u reviziji financiranja VFO-a. No, Također želim izraziti i neke dvojbe koje ću onda pretočiti amandmane. Nadalje, što se tiče financijskih instrumenta, dakle, pričuve trebaju biti doista snažan izvor potvore, naročito kada je riječ o financiranju javnog sektora, no, kao što je navedeno u izvješću, treba dokazati i dalje i učinkovito samih instrumenta u nekim političkim područjima. Dakle, uvodna je izjava 53 uredbe koja otvrđuje financijska pravila koja se odnose na proračun Europske unije kaže da se financijski instrumenti trebaju koristiti na e, dopunski način na temelju jedne ex ante evaluacije koja će pokazati njihovu prikladno za postizanje strateških ciljeva Unije u odnosu na druge izvore financiranja same Unije, što uključuje također i subvencije. Zatim, pitanje sinergije između kohezijske politike i drugih inicijativa Europske unije. Pozdravljam naglasak na sinergije između strukturnih fondova i obzora 2020, no malo manje kada se sredstva za obzor 2020 i instrumenta za povezivanje Europe koriste kako bi se financirao Junkerov investicijski plan. Kada je riječ o pojednostavljenju, pozdravljamo kao što smo i učinili u rezoluciji cijelog odbora koju smo usvojili na e, plenarnoj e, u jesen. Dakle, pozdravljamo pojednostavljenje i mjere koje žele postići učinkovitu kohezijsku politike sa stajališta i kvantitete i kvalitete. No ne smijemo zaboraviti niti na potrebu da se očuvaju nadzori i kontrole protiv pogrešaka i protiv prijevara. Kao što je i rekla izvjestiteljica, ističem ovdje članak drugi uredbe vijeća koji je naveden u jednom odlomku, odnosno unaprijed isplaćene sredstva za države članice ne mogu se smanjiti u okviru revizije VFO-a, osim ukoliko je tu imamo sedmi članak same uredbe, gdje stoji da kako bi se povelo računa o vrlo teškoj situaciji nekih zemalja koje su pogođene krizom, moguće je izvršiti statističke prilagodbe u visini od 4 milijarde eura. Dakle, vidjet ćemo kako će se primijeniti te odredbe uredbe. I na kraju, smatramo da treba promicati jednu europsku politiku koja je usmjerena ka investicijama, ali to treba ići kroz i e, paktu stabilnosti kao što i kažemo i stalno govorimo od početka ovoga saziva. Hvala vam. Hvala. Nastavljamo sada sa gospodinom Olbrichtom. E, eto, imamo tu prednost što je on danas s nama. Hvala. Da, ja sam u dvostrukoj ulozi, jer zapravo sam zamjenik u ovom odboru, ali isto tako sam i izvjestitelj u odboru za proračun za ovo pitanje. E, hvala na zanimljivim zaključcima i idejama. Imam određene sugestije, jer kao što znate, od danas tekst prve verzije našeg izvješća e, o proračunu je dostupan i to izvješće je podijeljeno u tri dijela tijekom rasprave u ovom odboru postalo je jasno da se ta tri dijela odnose na tri teme. Prvo, e, pitanje revizije. Možda odbor regi bi mogao tražiti odbor za proračun, ali isto tako i komisiju da napravi e, reviziju kohezijske politike ne samo izvješće, već nešto što je povezano s e, VFO-om prije nego što se napravi prijedlog komisije, treba napraviti određena revizija. To je nešto što je u uredbi. Izvješće podleže drugim standardima, ali revizija znači da bi komisija trebala reći šta je sa 14., 15., 16. kakva je godinom, kakva je situacija, kakvo je stanje. Naše izvješće u odbor, iz odbora, odnosno odbora za proračun odnosi se na to pitanje revizije. Drugo, Radi se o preporukama za dokument koji je pripremila komisija i o kojem treba glasovati vijeće. To znači da u našem prijedlozu, prijedlogu stoji ono što treba mijenjati odmah. Zato predlažemo reviziju. Nakon prvog dijela, prema e, našim s obzirom na prioritete, izazove i tako dalje, potrebna je revizija dakle za 16., 17., 18., 19. i 20. godinu. Dakle, to je nešto što nam je potrebno hitno. Što je ono što treba promijeniti, rezivi, e, revidirati? Nadalje, što je sa e, kašnjenjem za 17., 18., 19., 20. To je nešto što je jako važno za kohezijsku politiku. Što je s njom? I kao što je Konstanca e, rekla, gotovo je sigurno da ćemo opet imati kašnjenje, pa se postavlja pitanje što treba revidirati. I treći dio odnosi se na to što s e, zaključcima revizije u odnosu na novu perspektivu i mišljenje odbora regiji bi trebalo također navesti da se ovo e, odnosi za razdoblje od 2014. do 2020. A ovo dalje se odnosi na sljedeću financijsku perspektivu, znači nakon 20, 2020. godine, dok ove prve stvari se odnose na sadašnje razdoblje, sadašnju perspektivu. Dakle, e, odbor treba vidjeti što predlaže da se promijeni odmah, a što u sljedećoj financijskoj perspektivi. I na kraju, u našem izvješću stajat će prijedlog koji um, je podnesen već prije pet godina, ta rasprava već dugo u parlamentu traje. Svi mi dobro znamo da u okviru sadašnjeg sustava pet godina za e, kohezijsku politiku je katastrofa. Jer ako budemo kasnili kao što kasnimo danas, sada smo u trećoj godini perspektiva, zapravo smo na početku. Dakle, imamo petogodišnju perspektivu, e, znači do treće godine je napravljeno skoro ništa, a što će se onda dogoditi do, do kraja pete godine? Dakle, pet godina okvirno je u redu, ali za neke politike koje se temelje na e, višegodišnjem planiranju trebalo bi biti 5 plus i e, revizija se treba napraviti ne nakon tri 3,5 godine, već nakon pet godina. To će biti duga rasprava jer vijeće će biti protiv, možda će e, za rezultat biti sedma sedam godina, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju pet godina stvarno nije moguće. Za kohezijsku e, politiku to razdoblje trebalo bi trajati najmanje sedam godina, a možda i deset. Naravno, uzet ćemo u obzir prijedlog e, odbora regi e, i to ćemo uvažiti u našem mišljenju. Hvala, gospodin Van Miltenburg. Izvolite. Hvala Htio bih zahvaliti izvjestiteljici na odlično obavljenom poslu i htio bih e, istaknuti e, stavak 2 nacrta mišljenja jer mislim da neće biti moguće e, sažeti učinke fondova u ovoj fazi. Tako da imam dvojbe vezane uz znači uz podatke koje će se koristiti za reviziju, odnosno review. Drugo, imam drugo mišljenje, ne slažem se s izvjestiteljicom u pogledu stavka 9 nacrta mišljenja. Mislim da programsko razdoblje bi trebalo biti pet godina. Čuli smo što misli gospodin Olbricht, ali uvjeren sam da e, trajanje e, programskog razdoblja treba uskladiti s mandatom Europskog parlamenta i komisije. Time ćemo povećati demokratski legitimitet i odgovornost. Mislim da to nije nešto što mi ne možemo postići, to je nešto na, na što se trebamo usredotočiti, prije svega zato što imamo određeni mandat i trebamo na neki način povezati sve te mandate. Mandat E, financijskog programskog razdoblja s, mandatom komisije. Hvala. Gospodin Von, hvala izvjestiteljici na izvješću. E, navela je neke važne stvari. E, pojednostavnjivanje je jedna od tih važnih stvari. Vidjet ćemo što možemo postići na tom području na temelju preporuka e, skupine na visokoj razini. Vidjet ćemo koliko će nam vremena za to treba, trebati. Zatim je tu pitanje proračuna, tu ćemo trebati unijeti određene stvari. U ovoj fazi je dosta teško odlučiti što je potrebno izmijeniti jer su određene stvari tek u početnoj sta, e, fazi. Isto tako E, države članice e, zapravo su već dobile određene lokacije iz e, strukturnih fondova i to će biti teško promijeniti. Nadalje tu su kašnjenja s plaćanjem. krajem ove godine nadamo se da će kašenje biti smanjeno na 2 milijarde, ali kao što je Jan rekao, vjerojatno će se ta cifra povećati u nadolazećim godinama. Isto tako vijeće ne priznaje da tu postoji e, problem i to je problem, tako da stalno se tu provodi rasprava s jedne strane komisije i parlamenta, s druge strane vijeća. E, morat će se naći e, morat će se naći rješenje za to jer će to trajati sve do 2020. godine. Nadalje, trebamo ići prema izradi proračuna koji će se više usredotočiti na rezultate Većina nas se slaže da je to dobra ideja, ali postavlja se pitanje u kojem obliku će se to napraviti i kada. I hoće li se to dogoditi ubrzo ili e, kasnije tijekom sadašnjeg e, programskog razdoblja. I još jedna stvar koja je nova odnosi se na e, rezervu vezanu uz učinkovitost. Mm, mnogi, neki su držali da je to nešto što nije potrebno, ali očito je da će doći do realokacije tih sredstava prema kraju programskog razdoblja. Pa, pa se postavlja pitanje hoće li se ta sredstva realocirati i kada, jer je to nešto što će utjecati na e, godišnji proračun i na e, VFO. To je nešto što možda trebamo e, razmotriti i u svakom slučaju to trebamo pratiti. Hvala, gospođa Breso, izvolite. Sije presidente. Hvala, gospođo predsjednice. I ja želim zahvaliti kolegici Krel na ovom mišljenju koje je doista važno. Naime, ako je istina da je nadležni odbor, odbor za proračun, ipak postoji veza između proračuna Europske unije i kohezijske politike koja je sastavni i važan dio proračuna. I stoga je vidljivo da je ta tema bitna i za naš odbor, a ne samo za odbor za proračun. Također smatram da treba izvršiti pravu reviziju VFO-a, a ne samo procjenu, jer kao što je rekao gospodin Obricht, postoje doista ozbiljni strukturni problemi u proračunu. Imamo i pitanje zaostataka, a također Europsko vijeće stalno donosi važne odluke koje imaju financijske posljedice, ali proračun se sukladno tome ne mijenja. Dakle, kohezijska politika koja sada kasni zbog kašnjenja u donošenju odluka o VFO i o proračunu, mogla bi se smatrati neprovedenom, dakle, postoji opasnost da se zbog toga, zbog tog kašnjenja prebace sredstva iz kohezijske politike. Dakle, zbog svih ovih ukupnih kašnjenja smanjit će se sredstva u fondovima u odnosu na prethodno razdoblje i onda će možda neki reći da treba iskoristiti ta sredstva iz kohezijske politike jer ta sredstva nisu utrošena. Dakle, treba povezati srednjeročnu viziju kohezijske politike i VFO-a i to je od ključne važnosti kako bi se istaklo i ono što mi činimo, što priprema povjerenica a na tome ćemo i mi raditi, dakle u vezi sa pojednostavljenjem. To treba učiniti jer Zbog same složene prirode kohezijske politike može se doći do zaključka da treba srezati sredstva, ali ta sredstva su naprotiv sve važnija za lokalna i regionalna tijela kako bi ona provodila svoje razvojne politike, ali zbog kašnjenja i zbog složenosti situacije teško je iskoristiti ta sredstva na vrijeme. Ova rasprava od, o 7 ili 5 plus 5 bi se trebala upravo povezati s time. Mislim da je za proračunsku politiku Unije važno poravnati trajanje saziva i financijsko razdoblje, dakle da to bude na razdoblje od pet godina. Ali očito je da kohezijska politika u pet godina jednostavno nema dovoljno vremena. No, tu si trebamo postaviti sljedeća pitanja, odnosno trebamo imati pet plus za kohezijsku politiku, ali to ne smije značiti i dalje kašnjenje s rokovima u trošenju sredstava. No, o tome ćemo razgovarati kada budemo raspravljali o reviziji kohezijske politike. Na ovom pitanju rokova treba poraditi jer s jedne strane treba utrošiti sva sredstva, ali i sam korak trošenja ne smije biti prespori jer se vremena brzo mijenjaju i i daleko više i češće nego i se mijenjaju gospodarske okolnosti, tako da danje kašnjenje sa trošenjem sredstava iz kohezijske politike jednostavno nije dopustivo. Također se slažem sa tvrdnjom da je poteškoća sa proračunom usklađivanje preuzetih obveza i dostupnih plaćanja. Jer u ovim e, godinama u kojima kohezijska politika još ne privlači sva sredstva na koja bi imala pravo, postoji opasnost da dođe do velikih kašnjenja u isplati u drugoj fazi ako se situacija ovako nastavi. Dakle, pitanje backloga je doista od ogromnog značaja i trebamo ga naglasiti jer je to jedna od poteškoća koja otežava upravljanje strukturnim fondovima od strane malih, eh, odnosno lokalnih vlasti i regionalnih vlasti u posljednjoj fazi. Hvala. Gospodine Hetman, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Želim zahvaliti izvjestiteljici na ovom vrlo dobrom nacrtu. koji pokriva sve važne sva važna pitanja. Ja bih, bilo bi mi vrlo drago kad bismo također mogli naglasiti malo više potrebu e, za kohezijskom politikom i nakon 2020. Bilo bi dobro da to zapravo kažemo. Tako da kohezijska politika kao neovisna politika koja e, se nastavi i nakon 2020. da nastavi biti dobro financirana. Također mi je drago što vidim da govorite o sinergijama između različitih strukturnih fondova, ali ovdje mislim da možemo također učiniti neke male korake jer <clears throat> e, se pozivi da se e, uspostave sinergije su sve brojniji, a nemamo trenutno baš zadovoljavajuće sinergije. Možda je to manje važno, ali ako bismo možda mogli apelirati e, na to da se pojačaju te sinergije, onda bi, na primjer sa Europskim socijalnim fondom, to bi promoviralo tu ideju, jer te sinergije je teško postići zapravo u praksi. Tako, kad bismo mogli biti malo konkretni i kad bismo spomenuli baš sinergije između ta dva, mislim da bi to bio veliki uspjeh kada bismo to uspjeli postići. Također slažem se sa izvjestiteljicom da je ono što nam je potrebno programski period od sedam godina, osobito ako se pogleda početne točke programskih perioda, e, ako bi ih se skratilo, mislim da bi to imalo negativan utjecaj na korisnike. Gospodin Bolčak, izvolite. Hvala lijepa želim nešto reći u vezi sa dvije točke i to e, o migracijskoj politici što se tiče toga drago mi je što izvjestiteljica govori o ovoj temi u svom e, nacrtu mišljenja. U točki sedam je e, doista konkretno spomenula zvigljice i migrante. Međutim, mislim da bi trebalo razdvojiti izbjeglice od migranata, jer mislim da to nije ista stvar. One države koje primaju migrante doista e, e, mislim da im treba proziti financijsku podršku, ja sam za to, ali trebamo točno konkretno reći kako mi to zamišljamo, o e, kolikim sredstvima je tu riječ. Nadalje, što se tiče ne, nepodmerenih dospjelih plaćanja, smatram da to nije e, tema u okviru kohezijske politike, ali u svakom slučaju mislim da trebamo osuditi tu pojavu jer to dovodi u pitanje vjerodostojnost cijele Europske unije. Hvala lijepa. Sada riječ dajem predstavniku komisije. Hvala lijepa, ja ću biti vrlo kratak. Mi se slažemo sa glavnim načelima koja su, koja su iznesena u ovom nacrtu mišljenja. E, što se tiče Europskog fonda za strateško ulaganja, za nas je glavni prioritet pojednostavljivanje. To je već došlo do izražaja u izlaganjima e, niza e, članova ovog odbora. Drugi veliki prioritet je e, da naša politika bude više orijentirana na rezultate, na konkretne rezultate i u predstojećem programskom periodu. Treći prioritet je da naša politika bude fleksibilnija i e, tako da možemo brže odgovoriti na hitne i nepredviđene situacije. To je također vrlo važno za komisiju. Nadalje dopustite da E, nešto kažemo o vaše točki četiri e, paralelno uz reviziju VFO-a imat ćemo i e, tehničke prilagodbe koje se tiču našu, naše revizije nacionalnih omotnica na temelju najnovijih statističkih podataka. To će se učiniti ove godine i e, doći će do povećanja sredstava za kohezijsku politiku e, za 4 milijarde eura za period od 2017. do 2020. To je uključeno, e, to se temelji na članku 92 opće uredbe o e, ovim fondovima. E, imamo nadalje neke propise e, koji istječu, čija i tako politik, eh, odluka da li eh, produljiti neke specijalne mjere za kofinanciranje za Cipar. U redu, hvala lijepa. Gospodine Nistelroj, eh, ispričavam se, nisam vidjela da ste digli ruku. U redu, hvala lijepa. Vrlo kratko sam držao ruku u zraku, nema problema. U redu, dakle, Ja osobno ponekad mislim da bismo uvijek iznova trebali shvaćati ono što, e, objašnjavati ono što smo realizirali. I, i ono što smo spoznali vrlo logično Dakle, mi smo to već odlučili, pa hajmo vidjeti što je onda u tome. Neophodno je to učiniti u okviru ove revizije. I također prije nego što damo nove prijedloge trebamo najprije vidjeti rezultate koji su postignuti, odnosno što je do sada učinjeno. Dakle, to nije ništa novo, to smo već odlučili. Dakle, što se tiče sastavnih dijelova, trebali bismo uvijek iznova ponavljati također i u ovom tekstu i u cijeloj predstojećoj raspravi. A druga stvar je, koju sam htio reći, da e, mi ovdje u točki 4 kažemo nešto doista izuzetno važno. Sad smo dobili dobre vijesti od komisije da će se sredstva povećati. Ono što je također bilo za mene zanimljivo u ovoj raspravi je da su neki od kolega spomenuli performance, dakle o čemu se tu radi, možemo li o tome malo više porazgovarati. I posljednja napomena kad je riječ o nepodmirenim dospjelim plaćanjima, ako Europska komisija može dati jedan <clears throat> učinkovit plan, jedino pitanje koje možemo postaviti je što će što će se dogoditi u godinama koje su pred nama. Međutim, to je već u tekstu i na tome još možemo poraditi. Ovo je jedinstvena prilika za odbor regi da poradi na ovim temama. Hvala lijepa. Sada gospođo Krel, ponovo riječ dajem vama. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Želim najprije zahvaliti kolegama i kolegicama na njihovim prijedlozima i idejama. E, potpuno je jasno da odbor da bi odbor regi trebao biti suzdržan što se tiče povećavanja sredstava Mislim da bi to možda trebalo ostaviti za kasnije. Dakle, kasnije će možda trebati biti potrebno e, boriti se za povećanje sredstava ovisno o tome koliko bude moguće. Ali sada se samo trebamo boriti za to da nam se sredstva ne oduzmu. <clears throat> Jer tu postoje različiti interesi i ambicije da se smanje sredstva koja su sada predviđena za kohezijsku politiku. I zato je po mom mišljenju vrlo važno sada upozoriti. Ja, ja doista ne želim niti mijenjati nacionalne omotnice, niti bih sada za <clears throat> pomoć izbjeglicama tražila dodatna sredstva, ali mislim da postoji izvjesna mogućnost za fleksibilnost, dodatne 4 milijarde koje je spomenuo i predstavnik komisije, mislim da bi se ta sredstva moglo pametno upotrijebiti. A također bi se moglo i pogledati da li ima nekih preostalih potrošenih sredstava i kako njih potrošiti. Naravno da je prvi cilj e, borba protiv izbjegličke, odnosno migracijske krize, ali integracija e, onih koji su zatražili azil, odnosno onih koji su migranti u Europskoj uniji, to je već danas jedan od ciljeva u okviru kohezijske politike. Vidjeli smo da komisija na zahtjev zemalja članica reagira vrlo fleksibilno, na primjer <clears throat> mijenjanjem operativnih programa i ja vjerujem da mi ne možemo eh, izbjeći baviti se tim eh, time jer i kada izbjeglice prestanu dolaziti, ovi koji su već došli će i dalje biti tu, a njihova integracija je proces koji će trajati mnogo godina. E, dakle, a taj će proces trajati možda i desetljećima, e, jer e, moramo razmišljati i o drugoj i trećoj generaciji i o njihovoj pravoj integraciji u e, naša društva. <clears throat> Ja se slažem sa Janom Olbrichtom prije nego što počnemo e, raspravljati o reviziji VFO-a, potrebno nam je izvješće komisije o tome što je zapravo već učinjeno, koji su projekti tu, što je učinjeno u dosadašnjem periodu jer bez tog izvješća ne možemo e, zapravo napraviti reviziju VFO, odnosno ne možemo napraviti prijedloge e, za budući period. To je doista nešto što se mora učiniti i zahvalna sam kolegi Olbrehtu na tom prijedlogu. Što se tiče pozicije e, Fonda za globalizaciju, mislim da imamo jedno posebno izvješće na tu temu i zato to ne moramo spominjati u ovom mišljenju, jer e, Fond za globalizaciju nije dio proračuna za kohezijsku politiku, nego jedan virtualni dio proračuna Europske unije. Dakle, u tom smislu Ehm, tu su ciljevi možda slični kao kod Europskog socijalnog fonda, ali nije dio kohezijske politike. Mislim da se potpuno slažemo što se tiče pojednostavljivanja i učinkovite upotrebe sredstava. Potpuno se slažemo što se tiče sinergijskih efekata. Bojim se da ćemo u predstojećim znači, mjesecima dobiti informacije o tome da sinergije što se tiče recimo horizonta 2020. nisu baš onakve kao što smo e, možda zamišljali ili željeli, a što se tiče nepodmirenih dospjelih plaćanja, doista moramo jasno reći da, e, da tražimo od komisije da nam Eh, objasni eh, situaciju, odnosno eh, plan kako riješiti taj problem. Što se tiče ove rezerve za performanse, zapravo još nije jasno razrađeno što bi to trebalo biti, to bi trebalo služiti tome da se dobri primjeri, dobri projekti, dobre uspješne regije e, potiču, međutim e, ta sredstva su već sada zapravo u nacionalnim omotnicama i zapravo bi e, zapravo je e, sve to skupa e, prilično besmisleno, odnosno ili ćemo u buduće predvidjeti neka sredstva na tem, pomoću kojih možemo reagirati na nepredviđene situacije, odnosno krizne situacije ili moramo predvidjeti neku rezervu. U svakom slučaju o tome moramo e, razmisliti u okviru jedne revizije, ali da li to možemo promijeniti sada u ovom e, sadašnjem e, planskom periodu, u to sumnjam. nijedna zemlja članica se ne bi složila s tim da se oduzimaju sredstva koja su jednom stavljena u nacionalnu omotnicu tako da smatram da to nije baš e, izvedivo. Ovo o čemu ste vi, gospođo predsjednice, govorili, smatram da je važno da se još jednom jasno naglasi da postoje neke nekoherentnosti između e, kohezijske politike i e, prava na e, pomoć dakle mislim da bi slažem se s vama da bi tu trebalo poboljšati koherentnost pitanje pet godina ili sedam godina kao planski period prošli put kad smo razgovarali o toj temi, ne samo danima, nego zapravo, zapravo tjednima, mjesecima smo raspravljali o tome i za i, i postoji niz dobrih argumenata i za jednu i za drugu varijantu. Ja se tu slažem sa Janom Olbrichtom za kohezijsku politiku je e, e, broj godina manji od sedam jednostavno nemoguć jer e, period od pet godina za kohezijsku politiku je nemoguć, neprihvatljiv. Ali ono što bi po mom mišljenju pomoglo je možda rasprava o dva puta pet godina kao dakle ukupno deset godina, jer onda bi se nakon prvih pet godina mogla doista provesti revizija kohezijske politike i onda bi se doista moglo ugraditi jedna fleksibilnost koja bi, dakle nakon pet godina bi moglo doista se tu učiniti nešto bez da zemlje članice protestiraju da im se uzimaju novci jer e, po ovome kako sada imamo period od sedam godina to je možda malo predug period da se Eh, eh, kad se radi o korekciji eventualnih grešaka. Dakle, po mom mišljenju bi dva puta pet godina možda bilo bolje nego jednom sedam, ali jednom pet godina za kohezijsku politiku ako to i gdje naglas izgovorite eh, dobit ćete negativne reakcije sa svih strana i ja vjerujem da je to nemoguće, ali dakle ideja dva put pet godina smatram da je doista zanimljiva i e, mi ćemo se još dovoljno mm, imati prilike dovoljno e, pozabaviti time da li ćemo to sada već u ovom mišljenju formulirati e, ja sam tu samo formulirala da, se, da su dulji planski periodi se do sada pokazali kao uh, nešto pozitivno, da li sada tu treba ići još konkretnije i govoriti o prijedlogu dva put pet godina, to nisam sigurna, ali u svakom slučaju jednom pet godina je po mom mišljenju E, nepraktično i prekratko i e, nedovoljno dug period za kohezijsku politiku. Eto toliko, ja sad sa zanimanjem očekujem vaše amandmane, ovaj tjedan ćemo još imati sastanke e, sa izvjestiteljima u Sijeni, međutim mislim da izmjene neće biti dramatične, E, mislim da su iz izlaganja sam čula da smo otprilike usklađenih mišljenja. Hvala lijepa. Dakle, rok za amandmane je kraj radnog dana 17 sati u četvrtak 21. travnja. A sada nastavljamo sa sastankom koordinatora jer sljedeća točka dnevnog reda je odgođena za jedan kasniji sastanak. Dakle, pozivam sve kolege koji nisu koordinatori da napuste dvoranu. Hvala lijepa, zatvaram sastanak.